da sada e, nešto najavim. Za e, gospodin Bernard Monon e, napušta klub NF i on će od 29. svibnja 2018